So, good morning everybody. I hope you had a wonderful summer break. Unfortunately, it's come... Dobro jutro svima, nadam se da ste imali ugodno ljetni odmor koji je nažalost sada došao kraj. Jutro sam u politiku pročitao da imamo svega nekoliko zastupnika u gradu, ali sretan sam što ste danas svi ovdje s nama u ovolikom broju. Nadam se drugi još uvijek uživaju u odmoru i da će sljedeći tjedan najkasnije doći k nama. Prije svega, usvajamo dnevni red, ima nekakvih komentara, ne vidim, u tom slučaju imamo sljedeću točku, to je odobrenje zapisnika sjednice 11. srpnja, ako imate primjedbi pošaljite tajništvu, ukoliko ne, smatrat ćemo ih usvojenima do kraja sastanka. Priopćenje predsjednika, prije svega imamo u upravnom odboru SRB-a neke promjene, jedinstvenog sanacijskog odbora. Roberto je ranije ovaj mjesec obavješten da je jedan od članova jedinstvenog sanacijskog odbora, gospodin Kellerman, obavijestio gospođu König i Europsku komisiju, odnosno obavijestila je o namjeri da napusti tu dužnost nakon što se imenuje nasljednik. 22.8. komisija je objasnila objavila eh, prazno mjesto u skladu sa regulativom i dogovorom između srb i parlamenta, prema čemu će i naš odbor biti uključen u izbor nasljednika. Koordinatore ćemo konzultirati vezano uz neka postupovna pitanja, a ovom prilikom bih i zahvalio gospođi Kellerman na njenom radu u SRB-u. Izvješće o trenutnim međuinstitucionalskim pregovorima AMLD 5 trijalog 12.7. je održan, šesti trijalog o predlogu komisije za direktivu kojom se ispravlja 248.49 o sprečavanju upotrebe financijskog sistema za pranje novca i financiranja terorizma MLD 5 raspravljalo se o sljedećim točkama nadnacionalna i nacionalna procjena rizika, prepaid kartice, uspostava jedinstvenog nadzornog tijela, zatim osiguranje, razotkrivanje informacija vezano uz istražne odbore parlamenta, obveza obavještavanja komisije o nacionalnim zadacima koji otežavaju nadzorni rad te sankcije. Trijalog je održan u konstruktivnom duhu sviju strana, no došlo je do tek ograničenog napretka što se tiče suštine. Dakle, dobro raspoloženje, ali bez rezultata, tako to možemo protumačiti. Predsjedništvo će održati dva sastanka radne skupine vijeća, 5.27.9. kako bi pripremilo sljedeći politički trijalog predviđen za Strasbourg i utorak 14.9. popodne također ponedjeljak i utorak, dakle u Strasburu. Nadamo se da ćemo na MLD5 uspjeti napredovati, ostvariti napredak tada. Toliko o mene, obavijesti predsjednika. Prelazimo sada na petu točku. Legitimne mjere za zaštitu zviždača koji objavljivanjem povjerljivih podataka poduzeću javnih tijela dijelu u javnom interesu. Izvjestiteljica je Molly Scott Cato. Izvoli. Hvala. Pozdravila bih također sve zastupnike koji su se uspjeli pridružiti nam. I nadam, se da ćemo uspješno surađivati na ovom dosjeu. Imali smo do sada jedan sastanak izvjestitelja u Sijeni prije rastu raspusta, u dobrom raspoloženju, no isto tako znatan napredak je ostvaren između pojedinih klubova. Još jedan sastanak bit će održan da večeras i radujem se i još jednom napretku. Kao što znamo, zviždači imaju ključnu ulogu u radu u javnom interesu, no usprkos potencijalnih prednosti, trenutno svega šest zemalja Europske unije ima zakonodavstvo za zaštitu zviždača. Od tih šest, moramo reći da su sve izabrane horizontalan, a ne sektorski pristup. Dakle, potrebno je ponovno naglasiti koliko snažno moj klub i drugi kolege smatraju da takva zaštita treba biti proširena na zviždače diljem Europske unije i trebali bismo e, preferirati horizontalni pristup i što se javnih i što se privatnih sektora tiče. Zviždače trebamo zaštititi svim područjima nadležnosti Europske unije, ne samo za osobe koje se bave nezakonitim aktivnostima, već i drugačijim prekršajima i informacijama koje su od javnog interesa. Važno je da zviždači djeluju u javnom interesu, bez obzira o kakvoj se praksi e, radi, čemu god razotkrivali i moramo ih zaštititi jer zaštita okolišnih socijalnih standarda je važna, ali isto tako ključno je razumjeti da minimalna zaštita za zviždače diljem Europske unije bi doprinjela dosljednom i učinkovitom funkcioniranju jedinstvenog tržišta. Ono što na, mi na svojoj razini radimo ne sprečava da kako države članice da idu i korak dalje u svom nacionalnom zakonodavstvu. Više tehnički govoreći moramo se sjetiti na podsjetiti na važnost e, kanala izvješćivanja i čula sam ovdje različite stajališta izvjestitelja u Sjeni, pročitala amandmane pojedinih klubova i optimističan sam što se tiče sporazuma o tim kanalima za stanje informacija, za izvješćivanje zviždača. Također moramo ih zaštititi u razotkrivanju informacije javnosti, jer kad kada dolazi do slučajeva gdje jednostavno nemaju drugih mogućnosti. Ako se sjetimo Antoine Deltura, koji je doista važna osoba u ovom parlamentu, s obzirom na njegov rad u LuxLeaks, slučaju on nije mogao interno izvješćivati s obzirom da je strategija njegovog poslodavca bilo prvo da klijenti izbjegavaju plaćanje poreza. Također nije mogao se obratiti poreznim tijelima jer su oni bili sučesnici i na kraju je bio prisiljen i javnost što ga je doista znatno koštalo što se tiče njegovih, njegove karijere. Većina zviždača se na tako nešto neće odlučiti, no kad kada je to njihova jedina mogućnost i to moramo prepoznati i zaštititi ih na odgovarajući način kao zakonodavci. Također pokušavamo raditi na temelju obrnutog dokaza opterećenje, što se pokazalo u radu odbora za padanske dokumente, jer oni koji pokušavaju zaštititi za javni interes ne bi trebali dokazivati svoj status žviždača na sudu, već bi oni o kojima se izvješćuje trebaju pokazati, odnosno dokazati da nisu imali krive namjere. Također važno je stvoriti navisno europsko tijelo za zaštitu zviždača. Kao što možemo vidjeti iz prethodnih slučajeva, takvo je tijelo doista nužno kako bismo dosljedno primjenjivali zaštitu zviždača koji pokušavaju rasvjetljati neke informacije o pitanjima koja su usko vezana uz rad države. U takvim slučajevima osobito je važno razmotriti mogućnost Europskog fonda za zaštitu zviždača kako bi se potencijalne zviždače pružilo im pravne, pravne savjete i financijsku e, odštetu u slučaju da dođe do problema. I za kraj sigurni smo da ćemo dobiti podršku drugih europskih institucija, osobito komisije. Smatramo da predvodimo primjerom u provedbi ovoga i radujem se e, komentarima i suradnji sa drugim izvjestiteljima u Sjeni. Hvala vam, sada ćemo reći dati pojedinim izvjestiteljima u sjeni. Matrušelo nije ovdje, nadam mi je nešto da pročitam u njegovo ime. On zahvaljuje predsjedniku meni. Ispričavam se što nisam mogao osobno izložiti ovo, ali zahvaljujem mi što možemo to učiniti na ovaj način. Pročitat ću dakle dalje njegovu izjavu. Prije svega zahvalio bih izvjestiteljici Scott Cato na do sada obavljenom poslu. Moram reći da je došlo poboljšanja i napretka nakon sastanaka u Sijeni. Da postoji neko relevantnih točaka kojima se moramo pozabaviti. Što se tiče glavnih, istaknuo bih prisustvo i važnost financijske krize u kompromisu B. Mi smo protiv toga. Što se horizontalnog zakonodavstva tiče, to u potpunosti ne podržavamo. Što se sektorskog pristupa tiče, on je u kompromisu D i E. No činjenica da tekst isključivo spominje odbor takse, nije nešto sa čime se slažemo, to je u kompromisu G. Postoji još jedna relevantna točka što se tiče kako i gdje raditi s obzirom da je način na koji su stvari u kompromisu H sročene previše općenit što se tiče koncepta opterećenja tereta dokaza. Riječ wrongdoing je također malo preopćenita, pa ćemo i na tome poraditi. U kompromisu M i preporuci za stvaranje nevisnog europskog tijela za primanje informacija zviždača to e, nije nešto što bismo željeli razmotriti. Te strukture imaju vrlo ograničene ovlasti i postoji tendencija da se stvore razdor između europske i nacionalne razine i nadležnosti. To je nešto što ja ne smatram uvjerljivim. Hvala vam i radujem se večerašnjem sastanku i daljnjoj suradnji na svim ovim pitanjima. Toliko u ime Folvija. Sljedeći govornik na popisu je izvjestitelj Sjeni Ale Ludvigsen, izvali. Hvala. Vjerujem da je Molly Scott Cato sastavila sjajno izvješće na ovu vrlo važnu temu i zahvaljujem ju na tome. Što se pojedinih amandmana tiče, Smatram da je važno da ostvarimo odgovarajuću zaštitu zviždača, jer ljudi često ne pozovu na uzbunu zbog toga što ih brinu odmazde. I zabrinjavajuće je što građani, novinari završavaju na sudu umjesto da dobe pravnu zaštitu kada u javnost puste informacije koje su u interesu javnosti. Dakle, govorilo se tu o pranju novca, izbjegavanju praćenja poreza. To su sve zločini koji krše temeljna načela Europske unije, načela koja moramo zaštititi kao i zviždače. Također, time bi se doprinjelo povećanju učinkovitosti jedinstvenog tržišta i bi povećalo povjerenje Europske unije u Euro... građana u Europsku uniju. Dakle, smatram da bi trebalo postojati krovno zakonodavstvo za zaštitu zviždača kako u privatnom, tako u javnom sektoru. Potrebne su nam jasne pravne definicije toga što zviždači doista jesu. I zakonodavstvo bi također trebalo sadržavati alate kojima se može nešto učiniti, primjerice ekonomske sankcije protiv poduzeća ili pravo da zviždači ponovno dobiju svoje radno mjesto. Smatram da je važno da postoji odgovarajuća zaštita i trebalo bi postojati tijelo koje se time bavi. Moramo se pobrinuti da imamo dobre kanale za izvješćivanje i za slanje informacija kako bismo imali i mogućnost pružanja pravnih savjeta. Važna je također dobra suradnja kako bismo imali snažnu horizontalnu zaštitu zviždača na europskoj razini. Thank you very uh, Then U ime e Cara Lena, izvolite. Zahvaljujem svim kolegama na konstruktivnoj suradnji. Zaštita žviždača možda djeluje kao tek detalj, nešto što je mnogo manje važno od ostalog rada našeg odbora, a zbog toga je važno podsjetiti da odbori PANA i TAKS ne bi ni postali bez zviždača. Mnogi drugi sektori također ne bi napredovali bez ovakvih puštanje u javnost dokumenata. Kazneno pravo je nešto što je nadležnost država članica i mi moramo zaštititi zviždače i na temelju definicija trebali bismo stvoriti zakonodavstvo koje će jamčiti zaštitu zviždača te u idealnom slučaju pravo na financijsku naknadu. Sudski slučaj nakon LuxLeaksa podsjećuje nas da zaštita zviždača nije toliko učinkovita koliko bi trebala biti u većini država članica. Pogrešne prakse moraju biti prijavljene bez toga da se netko brine o odmazdama. Pravna pitanja koja se tiču zaštite, primjerice odnos sa nacionalnim kaznenim pravom i fond za naknadu, treba, može biti riješen ukoliko za to postoji politička volja. Nažalost, društvena odgovornost i nedostaci koje tu postoje nešto su zašto što nemamo odgovarajuće mjere. Mnoge mjere bave se važnim pitanjima koje su etički govoreći upitne, nisu uvijek potpuno nezakonite. Primjerice u ECD-u postoje pravila koja se bave ovim mehanizmima, no njihova nadležnost je preuska i u praksi nisu odviše korisne. Svojim amandmanima želim naglasiti da su zviždači imali važnu ulogu u raspravi o izbjegavanju plaćanja poreza ili razmjenju informacija, Dakle, primjerice javni registri o prefereniranim korisnicima bi bili nešto što je korisno i moramo tu stvoriti odgovarajuće načine za objedanjivanje informacija, a i sama poduzeća bi na taj način mogla dobiti određenu zaštitu. Dakle, moramo potaknuti transparentnost, otvorenost i ukoliko nedopuštene prakse ograničimo na javne interese, to je preuzak pristup. Načelno govoreći amandmani i ovom izvješću kreću se u pravom smjeru i nadam se da ćemo brzo napredovati u daljem radu. Mm, moramo doista dobro odraditi ovaj posao kako kasnije ne bismo bili suočeni s pravnim problemima. Hvala u ime liberala. Ne vidim nikoga. Gume, Dimitrios Papadimoulis. Hvala. Zahvalio bih gospođi Scott Cato na vremenu i energiji koju je, koju je uložila u svoj rad. Ovaj nacrt izvješća je po našem mišljenju pozitivan, uravnotežen i u znatnoj mjeri bavi se realnim pitanjima. I to sve u smjeru zaštite zviždača. Mora biti jasno da je u ovoj fazi zaštita nedostatna Potreban nam je opći europski sistem zaštite jer je to u javnom interesu i jedini način da se pozabavimo pitanjima poput korupcije, izbjegavanja poreza i sličnog je da se pobrinemo da postoji dostatna zaštita za one koji rade u javnom interesu. Dakle, kada povjerljive informacije puštaju javnost o privatnim ili javnim tijelima, to mora biti uzeto u obzir. Ovo je doista opširno pitanje, imamo e, znatne količine izbjegavanja plaćanja poreza, korupcije, a što smo do sada mogli vidjeti? Umjesto da se kazni one koji ne poštuju zakon, kažnjava se zviždačem. Dakle, trebali bismo imati snažan institucionalni okvir. Na europskoj razini jer to će pomoći državama članicama da u svoje daljnje mjere za zaštitu zviždača. Time se neće zaštititi samo njih, već ćemo i promicati vladavinu prava i transparentnost. Takav okvir potaknut će još veći broj zviždača da otkrivaju informacije koje su u javnom interesu. E, do danas oni su bili previše uplašeni, boje se da će oni sami morati patiti i prolaziti sudske procese, pritisak i druge neugodne posljedice. Moramo dakle svima poslati jasnu poruku da svi, uključujući velike multinacionalne kompanije, imaju obvezu poštivati vladavinu prava, porezno zakonodavstvo. Porezni platiše se sučavaju sa znatnim poreznim opterećenjem, da li obrtnici, umirovljenici, radnici. Smatramo dakle da Kompromisni amandmani idu u dobrom smjeru, postoje neke točke za koje bismo voljeli da se ide i dalje, da budu i hrabrije, no jasno nam je da se svi moramo prilagoditi, osobito izvjestiteljice, kako bismo došli do širokog konsenzusa. Zamolio bih sve klubove da pokažu i rade u konstruktivnom duhu. Spomenuo bih jednu stvar. Rad Europskog parlamenta na zaštiti zviždača trebalo bi povezati sa općim politikama Europske unije i međunarodne zajednice protiv korupcije. Osobito postoji potreba da se u našem radu spomene, makar uvednim odredbama, 33. članak UN-ove konvencije protiv korupcije. Važno je dakle da rad našeg parlamenta odbora povežemo s radom drugih međunarodnih organizacija. Dakle, mi podržavamo ovo izvješće i smatram da ćemo doći do konsenzusa danas popodne. Hvala, ne vidim zastupnicu von Storch iz fdd i nema nikoga tko traži riječ. Nina Gil. Dakle, postavila bih samo jedno kratko pitanje, moli. Da li se bavila pitanjem raspoloživosti resursa kako bismo imali jedan fond za zviždače jer u često je prekomplicirano da oni na odgovarajući način pristupe pravnim kanalima. Pa me samo zanima da li bi prihvatila nešto u tom smislu, dakle korištenje javnih resursa za fond za zviždače. Hvala, nitko više ne traži riječ dajem riječ izvestiteljici. Hvala. Što se nijednog konkretnog pitanja, imali smo amandman koji traži zaštitu fonda za žviždače. Nisam siguran imamo li baš podršku za to, ali drago mi ste spomenuli jer smatram da je nešto doista važno. Dakle, može se raditi o ljudima koji rade obične poslove sa prosječnim plaćama i mogućnost e, financijskih problema s kojima se mogu u slučaju zviždanja suočiti jednostavno ih odvraća od cijele aktivnosti, tako da bi ovako nešto bilo dobro uključiti u naš prijedlog. Da sažmem, direktiva protiv pranja novca je, kao što je spomenuto, doista prioritet. Mnogi od nas su uključeni u rad odbora PANA i mislim da oba ta slučaja informacije o aktivnostima pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza su nama kao zakonodavcima ključne kako bismo razotkrili korupciju e, i nepravilnosti. Dakle, važno je da se odigra odgovarajuća uloga u cijelom sistemu i mi ovdje pokušavamo uspostaviti najbolje moguću zaštitu sa kojom će se složiti svi klubovi u parlamentu. Evo je naša prilika da zauzmemo snažan stav naspram komisije što se tiče zakonodavstva kako želimo imati diljem Europske unije za zaštitu zviždača. Dakle, vjerujem da imamo veliku razinu posvećenosti sviju u radu na ovom dosijevu i dobru razinu suradnje što se tiče krajnjih rezultata, tako da vjerujem da ćemo imati uspješne učinkovite sastanke i radujem se daljnjoj suradnji večeras. Hvala. Hvala lijepa našoj izvjestiteljici i našim pregovaračima koji će se večeras sastati u sljedećem krugu poboljšavanja kompromisa. Glasovanje idućeg tjedna 4. rujna. Nadležni odbor, odbor Juri i naš odbor e, će glasovati 28. E, rujna, tako da ćemo morati dovršati rad na našim e, doprinosima kako bi i nadležni odbor dobro primio naše mišljenje. I to nas dovodi do točke broj 6, to je opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018. godinu, svi dijelovi, naš izvjestitelj sam ja. Tako da, ako se slažete, uzet ću riječ i prijeći ću na svoj materinski jezik, a to je njemački. Odnosno, nastojat ću govoriti njemački, bolje rečeno. Kada dolazite iz Bavarska, onda je možda malo teže govoriti njemački, ali potužit ću se. Kao prvo bih htio zahvaliti kolegama i kolegicama. Ukupno je podneseno 60 amandmana na ovaj nacet izvješća kojeg sam vam predložio. To ukazuje na to da imamo veliki interes među kolegama da se dakle bavimo sa proračunom. To je nešto što pozdravljam. Jučer popodne smo održali sastanak izvjestitelja u Sjeni i tada sam ja vam predložio sedam kompromisnih amandmana. Mi smo jučer radili na njima i već smo uspjeli ustvrditi da imamo širok konsenzus o tim kompromisnim amandmanima velik dio 60 amandmana ćemo uspjeti okupiti pod njima i stoga srdačna zahvala kolegama i kolegicama na svim prijedlozima i na konstruktivnoj suradnji zato što uvijek moramo brzo raditi e, između srpnja i kraja kolovo za početka rujna u tom postupku za proračun. U mom mišljenju sam htio još više naglasiti dvije točke. Nešto što mene već nekoliko godina jako zakupira je um, mandat e, europskih nadzornih tijela i kako bi se Brexit mogao odraziti na rad posebno jedne, jednog od tri europskih nadzornih tijela. Sljedeća točka u našem mišljenju je naravno proračun tri agencija mi se ne bavimo s mnogim proračunskim stavkama unutar općeg proračuna i naravno imat ćemo uskoro i reviziju za tri europska nadzorna tijela i tu ćemo moći još detaljnije govoriti o načinu rada e, tih tijela. No, unatoč tome, mišljenje e, na opći proračun je tradicionalno dobra prilika da iznesemo nekoliko komentara o načinu rada europskih nadzornih tijela i da komisiji već damo nekoliko naznaka kako bi ona trebala raditi e, u okviru revizije za tri e, europska nacionalna tijela. Sve u svemu mislim da se slažemo oko toga da su ta tri europska nacionalna tijela vrlo e, važna tijela što se tiče koordinacije i nadzora i da bi stoga trebali imati isto tako i odgovarajuće financijska sredstva. Kako bi se što učinkovitije trošila financijska sredstva, e, moramo paziti na što ih trošimo, što znači da to treba biti u skladu s onime što stoji u njihovom mandatu kojeg im je radio zakonodavac. I ono što bi zapravo trebalo biti samo po sebi razumljivo, pa nam je takav moj dojam i nadam se da ćemo u amandmanima vidjeti da i drugi klubi zastupnika tako misle da se to u praksi dakle, tako ne odvija. Evo konkretni primjer, ako uzmemo MIFI 2, ESMA je protiv volje zakonodavca tu izradila prijedloge i zatim smo ih morali na vrlo mukotrpan način ponovno anulirati. A isto tako smo sada poslađeni sa EBOM jer tu imamo politički mandat iz direktive koje, koje će se jako ograničiti za MIFID 2 zbog prijedloga EBE. Sigurno i drugi kolege imaju druge primjere. Ja bih se zadržao na ovim primjerima. Dakle, tu se vidi kako se mandat europskih zakonodavaca svjesno ignorira ili pak se u potpunosti izobličuje, pretvara u suprotno. I dobio sam dojam da ti primjeri nisu pojedinačni slučajevi, već da se to uvijek iznova opet javlja i stoga mislim da trebamo tu eh, napisati da bi se europska nadzorna tijela trebalo se točiti na eh, opseg svog rada. Mislim da je to primjereno. Još nekoliko riječi o Brexitu. Brexit eh, i posljedica Brexita kao za financijsko tržište Europske unije naravno znače da sva europska nadzorna tijela treba na tome raditi, a kod EBE e imamo tu posebnu situaciju jer naime nakon što će Ujedinjena kraljevina istupiti iz Europske unije, ta agencija više ne može ostati u Londonu. To nije kazna, kao što sam već mogao pročitati da stoji u e, britanskim novinama, već je to logična posljedica e, izlaska jedne kraljevine iz Europske unije. E, kada će doći do preseljenja EBE, doći će do troškova i postavlja se pitanje tko će snositi te troškove, a ja mislim da se tu trebamo držati načela onoga koje je prouzročio taj problem. Dakle, nije Europska unija bila ta koja je prozočila taj problem, nego sam Brexit, dakle Ujedina kraljevina i stoga ja predlažem da je Ujedina kraljevina i ta koja snosi troškove preseljenja, jer da nema Brexita ne bi bilo potrebe za preseljenje e, Europske e, agencije za bankarstvo. Zatim, e, za nas ostalih 27 država članica se onda postavlja pitanje kamo će se preseliti ta agencija. Ja znam da se to ne odlučuje u okviru postupka u općem proračunu, niti da se to odlučuje u parlamentu, već da ćemo mi samo potvrditi tu odluku, ali ipak mislim da će vijeće svakako e, rado zaprimiti naše prijedloge i stoga bismo trebali razmisliti o tome kako da uštedimo e, na troškovima i kako da povećamo učinkovitost. Imamo tri mala europska nadzorna tijela i svak to tijelo ima vlastiti administrativni aparat i sigurno tu postoji još manevarski prostor da se poveća učinkovitost i da se možda spoje neka radna mjesta u tim agencijama i stoga mi u jednom od kompromisnih amandmana Isto tako kažemo da bi se trebalo o tome bi li se EBA mogla spojiti sa jednom od ovih drugih dva nadzornih tijela i tu ne iznosimo konkretne prijedloge, ali razmišljamo o tome bi li to moglo biti razumno. I Ja sam isto tako kada sam predstavio svoje izvješće ukazao već na to da troškovi za iznajmljivanje ureda se jako razlikuju između pojedinih nadzornih tijela. Nije tu cijena najma jedina stvar koju, na koju bismo se trebali sotočiti, ali ipak mislim da je zanimljivo primjerice da je Jopa u Frankfurtu plaća polovicu e, cijene po kvadratnom metru kojeg plaća ESMA u Parizu. To su objektivne činjenice i žao mi je ali e, to je nešto što bismo trebali povjeriti u okviru postupka za donošenje općeg proračuna i stoga tu isto tako mislim da možemo napraviti neke uštede. Kada bismo se mogli pobrinuti za to da buduće cijene najma se e, više približavaju ovoj cijeni EOPE, a ne ovoj cijeni ESME, onda mislim da bismo tu već uspjeli uštediti. A i cijene najma u Londonu su više nego u Frankfurtu, ne toliko visoke cijene kao u Parizu barem ne tamo gdje je smješana EBA, ali mislim da je to trebalo spomenuti. Sa ovih sedam kompromisnih amandmana nadam se da ćemo uspjeti uglavnom okupiti sve ideje kolega kolegica. Još jednom zahvaljujemo na konstruktivnoj suradnji i sada se veselim daljnoj raspravi. Evo sad ću se prebaciti na engleski, budući da sam sada opet u svojstvu predsjedavajućeg i prvo ću dati izvestilju eh, izvjestitelju Sjeni ola Ludvigsonu eh, iz eh, njegovog kluba zastupnika riječ. Izvoli Ole, imaš riječ. Zahvaljujem gospodinu Ferberu na kratkom sažetom izvješću. Želim naglasiti koliko je važno dati nadzornim tijelima dostatna sredstva kako bi ona stvarno mogla obavljati e, svoj posao na valjan način. Postoji rasprava o budućnosti EMU-a koja se jako zahuktala upravo prije ljeta i mislim da je zato dobro što o ovome govorimo. Treba nam učinkovita sredstva, a vijeća vidimo da je smanjilo proračunsku stavku za nadzorna tijela i zbog toga smo mi se htjeli vratiti na izvorni prijedlog komisije kako bismo imali dodatna sredstva da podržimo preživljavanje i razvoj EMU-a. Mislim da bi isto tako bilo dobro kada bismo to vidjeli i u mišljenju odbora, to je nešto sam spomenuo u amandmanu. U mišljenju se govori o naknadama s kojima bi se onda financirala europska nadzorna tijela dakle izračunate naknade za tržišne sudionike. To bi mogla biti vrlo dobra ideja, ali trebamo biti pažljivi kako ne bismo ugrozili nezavisnost nadzornih tijela. Postoji jasan rizik da bi se s tim ograničila njihova nezavisnost kada bi e, udio tih naknada postao prevelik u njihovom proračunu. Ja sam protiv toga da se EBA spoji sa jednom od e, drugih agencija, to je nešto što se predlaže. EBA već ima mnogo posla, pokušava ostvariti e, dobru težu između svih različitih e, interesnih strana, kada se radi o tome da se podzakonski akti provedu. Ja mislim da ako sada spojimo tu agenciju sa drugom, da time ne bismo povećali učinkovitost njenog rada. Isto tako, Trebali smo više sredstva posjetiti tome da zaštitimo potrošače i financijske interese. E, oni su često u nepovoljnom položaju kada se radi o e, pristupu informacijama naspram banka i financijskih institucija i njihov položaj treba ojačati. Isto tako bih htio naglasiti da je važno da komisija završi rad e, na uniji tržišta kapitala, posebice što se tiče provedbe akcijskog plana za maloprodajne financijske usluge. To će biti od odlučujuće važnosti kada se radi o produbljivanju financijskog tržišta za takve usluge i s time ćemo stvoriti više gospodarskog rasta i radnih mjesta u Europi. Isto tako mislim da veliki dio europskih sredstava treba usmjeriti u borbu protiv izbjegavanja poreza, utaje poreza i agresivnog poreznog planiranja. Zbog toga sam ja podnio amandmane s kojima želim da se vratimo na izvorni prijedlog komisije što se tiče e, toga da povećamo učinkovitost poreznih sustava i da ojačamo ove mjere koje smo pokrenuli i mislim da je to nešto što treba spomenuti u mišljenju. Također sam htio ponoviti da kao izvjestite smatram da ove, ovi dodatni troškovi e, povezani sa preseljenjem EBE bi trebali u potpunosti e, biti e, snošeni od strane Ujedinjene kraljevine. Bilo koja druga opcija bi bila nerazumna. Zahvaljujem izvjestitelju na suradnji, na tome što je bio otvoren i što je prihvatio naše ideje e, dok smo izrađivali kompromisne amandmane. Hvala. Hvala ti Ole. Sandra Luns u e, ime kluba zastupnika Cera nije ovdje, ali Birgi je ovdje, pa joj dajem riječ. Hvala na kompromisima amandmanima i na raspravi. U ime, Sande Luns e, htjela bih vas uvijesti o tome da ćemo podržati sve kompromisne amandmane. Hvala vam. Hvala vam, evo to je sve što smo htjeli čuti. Hvala. U ime liberala Nils Torvalds je ovdje, ali evo liberali su toliko liberalni da nam se nisu danas pridužili. U ime kluba zastupnika GUE Izvjestujan je Miguel Viegas koji nije tu, a zadnji predstavnik kluba za svoje guje nas upravo napušta i onda je Sven sljedećim kluba za svoje zelenih. Hvala vam. Kao prvo, htjeli bismo zahvaliti na nacrtu mišljenja i na tome što smo se svi bavili e, s kompromisnim amandmanima i zadovoljni smo s cijelim postupkom. Samo imam jednu zadršku. Ta zadrška se tiče formulacije u kompromisnom amandmanu koje se tiče toga da europska nadzorna tijela imaju de facto tu sklonost da povećaju svoj mandat. Mi naravno možemo raspravljati o pojedinim mjerama koje su europska nadzorna tijela poduzela, ali one su, to tijela su uvijek djelovala u tom prostoru kojeg smo mi zadali kao su zakonodavci u okviru svog mandata. Dakle, ono što su radili što se tiče zaštite potrošača, što se tiče toga da se uklone tu neke rupe, i što se tiče toga da osiguraju da se e, sustavno primjenjuje europsko zakonodavstvo, to je nešto što je zapisano u e, njihovim temeljnim zakonima. I naravno postoje političke divergencije u mišljenju vezano o tome trebali podržati te mjere, je li tih mjera bilo previše, ali te mjere su donesene uz poštivanje e, njihovih mandata. Želim svima reći da se nerado ne slažem s vama, ali kada se radi o EBI i Europi, da je ovaj parlament kao izvjestitelj uvijek do sad podržavao sinjenicu da europska razvojna tijela trebaju se držati zajedno. Zato što u mnogim državama članicama nema između bankarstva i osiguranja nikakvih razlika u nadzornim tijelima. Imamo velike korporacije, već sada imamo probleme da e, Europska središnja banka nema e, mandat za osiguranje, čak i ako nadzor, e, vrši nadzor nad objektom koji se bavi bankarstvom i osiguranjem. A u EBI i OPI imamo dva odjela, dva različita grada koji se bave recimo jednim objektom. To nismo mi kao moment nikad htjeli. Mi smo htjeli da sve to bude okupljeno na jednom mjestu. I stoga sada izvjestitelj traži da idemo jedan korak u tom smjeru. Barem kada imamo veliko preklapanje između osiguranja i bankarstva, dakle u tim područjima, neovisno o tome o, kojem tijelu, u kojem gradu se radi. To je ono što bismo mi podržali i doista mislim da bismo tu trebali biti ujedinjeni zato što ćemo s imati mnoge rasprave upravo o tome Dakle, samo o tome koje će fizičko mjesto e, se odabrati, ali to je e, jedan drugorazredni problem i zahvaljujem još jednom na suradnji. Hvala, sad imamo spontane javljanje za riječ. Nina Đil je zatražila riječ, izvoli. Hvala, hvala izvjestitelju na izvješću. Lijepo je što možemo ponovno prokomentirati proračun, budući da smo toliko često do sad već radili zajedno na proračunu, ali kada govorimo o europskim nadzornim tijelima, mislim da je važno da tu vidimo gdje možemo povećati učinkovitost i kako možemo isto tako povećati diversifikaciju u sredstvima. Mislim da su kompromisni amandmani ideje, upravo nešto što ide u tom smjeru. Neće vas znati kada vam kažem da imam zadršku što se tiče vašeg prijedloga o EBI, i da bi London trebao snositi sve troškove preseljenja. Gospodine predsjedavajući, molim vas, saslušajte me. Da, mislim da je još preuranjeno tako nešto reći. Dakle, kao prvo, pregovori su u tijeku, a već sada imamo raspravu o tom iznosu kojeg će Ujedinjena kraljevina trebati platiti, a jedan dio tih pregovora će svakako uključivati i e, stvari poput e, ovih pitanja preseljenja. Dakle, mislim da ovdje dupliciramo zapravo tu raspravu kada to iznosimo. I mislim da je to dosta preuranjeno, kao što sam rekla. Vi ne znate kakav će biti ishod pregovora i što ako e, u jedan kraljima recimo ne izađe iz jedinstvenog tržišta. Što ako se tako nešto ispregovori. Dakle, mislim da je ova tema sada preuranjena, barem za 2018. godinu i da bismo trebali pričekati kraj pregovora. I stoga imam veliku zadršku što se tiče kompresnog amandmana F. Hvala. Želi li netko drugi riječ? Ne. Onda vraćam riječ izvjestitelju, ali za sljedeće ponovno govorite na njemačkom. Isprike. Imam uvijek taj problem sa dva šešira i zamjenjujem Roberto. Roberta. Kao prvo zahvaljujem na dobrim komentarima. Ja znam da svaki klub zastupnika ima poteškoća sa određenim dijelovima mišljenja, a dobar kompromis se sve može karakterizirati tako da se ta bol, dakle pravilno, da se te poteškoće pravilno rasporede na sve sudionike i o tome smo jučer spravili, mislim da nam to uspjelo. Vrlo mi je drago što je klub zastupnika demokrata e, što se tiče ta dva amandmana o spajanju europskih nadzornih tijela, što smo ih uspjeli uključiti u kompleks amandmane, ali mislim da tu izgleda još moramo raspraviti unutar samih klubova. No, veoma mi je drago što su meni dali podršku za tu ideju. Što se tiče proračunskih stavaka, mislim da smo i tu uspostavili velik konsenzus. Jako mi je drago Ole, što se ti o tome detaljnije govorio, ja to nisam spomenuo. Dakle, što se spomenuo one relevantne proračunske stavke. Što se tiče troškova, usudio bih se reći da čak i ako Ujedina kraljevina nakon travnja 2019. godine i još i dalje ostane sasvim dio svog tržišta, što za sada ja ne vidim da je sasvim dio mandata kojeg si je zadala sama britanska vlada, da onda unatoč tome ne bi bilo moguće da ta agencija ostane u Ujedinoj kraljevini. Zbog nekih drugih e, pravnih elemenata, e, posebice pitanja koja je jurisdikcija onda važeća, a ako sam dobro shvatio jednu kraljevinu, onda jedan od glavnih elemenata tog izlaska iz Europske unije upravo je ta da ne žele više biti pod e, Europskim sudom pravde. A ne možemo dakle EBU izdvojiti iz jurisdikcije Europskog suda pravde i to je jedan od ključnih problema kojeg ovdje trebamo imati na umu kada o ovome govorimo. Da. Evo, bez mikrofona rečeno da bismo mogli imati prijelazni režim. Ja sam jučer e, to provjerio i vidimo da primjerice EBA ima kraći ugovor za iznajmljivanje e, uredskih prostora od EME e i da zbog toga neće biti potrebno imati prijelazni režim za tu agenciju. Mislim da je logično da agencije Europske unije trebaju biti u državnom članstvu Europske unije, ali i to je evo, tema e, o kojoj ćemo morati na kraju glasati i vidjeti tako imamo li konsenzus da ili ne. Ja mislim da ćemo moći sve to razjasniti putem glasanja na demokratski način, barem sam to tako shvatio iz eh, javljena za riječ eh, iz drugih klubova zastupnika, dakle da imam široku podršku za ovu ideju. Danas popodne glasamo o ovome, molim vas da svi budete prisutni, da imate glasačke kartice sa sobom, ako eh, ipak ima nekih prijepornih pitanja, Postupak je takav da u ovom tjednu u svim odborima treba izraditi ovo mišljenja o općem proračunu kako bi onda odbor za proračune u svoj svojoj mudrosti mogao E, krajem kolovo organizirati e, glasanje o svojem izvješću, a na drugoj plenarnoj sjednici u e, listopadu će se onda glasati o tome i ti rokovi proizlaze iz ugovora Europske unije. Onda možemo prijeći na točku dnevnog reda broj 8. Prema našem dnevnom redu, evo sada ću se ponovno glasiti na engleski u redu. Hvala svima i prelazimo na točku 8. E, obveze u pogledu poreza na dodatnu vrijednost za isporuke usluge robe na daljinu. Naš izvjestitelj je gospodin Katalin Sorin Evan. E, Ima li klub zastupnika SND-a informaciju o tome kada će pristići izvjestitelj? Da, ako želite imati stanku do 11.30, da, u redu, onda ćemo napraviti e, stanku. Žao mi je što smo e, ranije zaključili svoje prethodne točke, ali započeli smo u 10.01, a ne u 10.15. Dakle, stanka do 11.00.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 Hvala

Hvala.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

So, according to the clock we have here, it's... U redu, dakle, sudeći prema satu, sada je 11 sati. I nastavljamo s dnevnim redom. I to s točkom dnevnog reda broj 8. To ćemo zajedno obraditi sa točkom broj 9 dnevnog reda i stoga ćemo krenuti sa izvjetljem za obvezu u pogledu poreza na dodatnu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu. To je gospodin Katalin Solin Ivan i izvolite imate riječ. Hvala vam lijepa, gospodin izvjestitelj. Htio bih zahvaliti kolegama na podnesenim amandmanima. Prijedlog komisije za ovu direktivu je dio paketa. To je zapravo odgovor komisije na nedostatke u pogledu PDV-a i na općenito modernizaciju sustava PDV-a. Dopustite mi da kažem da, što se mene tiče, tu ima nekoliko važnih stvari. Prijedlog komisije nastavlja se na mini sustav se na jednom mjestu, MOS, kojeg smo uveli 2015. godine kako bismo smanjili trošak sukladnosti za e, one koje nude usluge svi se slažu da je MOS uspješan sustav kada se radi o smanjenju administrativnog trećenja, ali isto tako kada se radi o tome da se povećaju prihodi. Prijedlog komisije sada je takav da se proširi područje primjene MOS-a, dakle tog mini sustava sve na jednom mjestu. Svijest o njegovom postojanju i bolje korištenje kako za male i poduzeća, to jest posebice za male i poduzeća, koja žele pojednostaviti svoje postupke pdv ja pozdravljam tu modifikaciju što se tiče članka 28. E, tu se traži od platformi da se naplaćuju PDV pri isporučivanju usluga. Ali isto tako bi trebali e, moći naplaćivati PDV i kada rade kao posrednici za e, pružatelji roba i usluga iz trećih država, zato što su europska poduzeća u nepovoljnom tržišnom položaju prema poduzećima s područja izvan Europske unije koja prodaju robu na tržištu Europske unije, a da pritom ne naplaćuju PDV. Kako bismo poboljšali postupke prikupljena PDV-a i kako bismo pojednostavili elektroničku trgovinu, posebice za male i srednje poduzeća, to je važno. Nije bilo mnogo podnešenih amandmana, čini se da većina dionika se slažu s tim prijedlogom, posebice oni s kojima sam ja razgovarao i rado bih čuo što kolege misli. Misle, nema problema s mnogim amandmanima, mislim da neće biti teško postići konsenzus na sastancima iz u sjeni koja ćemo održati e, i to e, tijekom prve plenarne sjednice u listopadu. Što se tiče onog praga od 10.000 eura, tu vidimo da se mišljenja razlikuju. Neki ljudi to žele, drugi ne, ali vjerujem da ćemo se i po tom pitanju moći složiti. Hvala vam lijepa. Hvala na predstavljanju ovog izvješća i time prelazimo na točku broj 9, a to je administrativna suradnja i suzbijanje prijevara u području poreza na dodanu vrijednost. Izvjestitelj je Ludek Niedermayer, izvolite. Hvala Markuse. Ovo je savjetovanje koje je usko povezano sa Ivanovim izvješćem. Izvješće predstavlja podlogu za IT infrastrukturu i za postupke suradnje između zemalja članica kojima se osigurava uspješna primjena mosta u prodaji robe i pružanju usluga unutar i izvan Europske unije. Kao što sam rekao, to je usko vezano uz prethodno izvješće, ali je daleko jednostavnije buduće da je tehničke prirode. Zbog toga imamo samo 22 amandmana amandmana, što nije mnogo, neće biti komplicirano glasovanje. E, neki od njih nisu bili prihvatljivi. Imamo jedan važan amandman koji predlaže da se pomakne početak primjene sa 2021. na 2019. godinu, što bi bio ubrzani postupak, ali u svakom slučaju mi smo se savjetovali s komisijom i oni smatraju da je datum početka primjene koji predlažu opravdan s obzirom na potrebne tehničke prilagodbe u sustavima uprave zemalja članica i smatraju da bi ovako pomicanje roka dovelo do e, nedovoljne pripremljenosti u sustavu što bi otežalo rad poduzećima i zbog toga ja predlažem da se držimo početnog prijedloga, no u svakom slučaju glasovanje će se održati uskoro. I kao što sam rekao imamo 22 amandmana, tako da neće biti složeno i želim zahvaliti svim kolegama koji su podnijeli amandmane. Hvala, Ludek. Prelazimo na izvjestitelju u Sijeni, Vena Langen iz EPP-a. Kratka primjedba o izvješću vezano uz sve na jednom mjestu za PDV u prekograničnoj elektroničkoj trgovini. Kao što već se rekao, samo 39 imamo amandmana i što se tiče EPP-a, ti amandmani ne, njima nema problema, više su tehničke prirode i jedina točka oko koju samo još usuglasiti je prag o prometu e, prema kojem e, e, jedno strano poduzeće može vanjski promet smatrati internim prometom 100 tisuća eura godišnje je prag, e, a komisija želi to spustiti na 10.000 tisuća eura kako bi se spriječilo narušavanje tržišta. To je sveukupno sastavna mjera u paketu o PDV-u. Ja smatram da je taj prag dobar i da je komisija dobro upravdala to sniženje praga i stoga amandmane kolegice Scott Kato e, s kojim se traže da se, ostavite prag na 100.000 eura ili pak amandmani od liberala, od gospođe Ninozen i e, Benda Lukea iz kluba zastupnika hekera da se e, samo na 35 tisuća eura e, smanji taj prag. Ja dakle te amandmane ne smatram smisanim i ja bih se što se toga tiče više stavio na stranu komisije. I zapravo mislim da bismo u okviru jednog sastanka s izvjesnom u mogli naći rješenje za to i zahvaljujem izvjestitelju što je ovo pripremio na način da nema nikakvih komplikacija. Hvala. Hvala. U ime socijalista riječ ima gospodin Frunzulika. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Poštovani kolege, na početku želim naravno zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u Sijeni na njihovom radu na ovom važnom predmetu. Naravno, kao što znamo, riječ je o važnom sastavnom e, dijelu zakonodavstva o PDV-u. Kao što znamo, PDV predstavlja važan izvor prihoda za zemlje članice i naravno može ga se dalje razraditi ako ga se ispravno koristi i to može donijeti dodatan razvoj i e, to je uvjetovalo i naš pristup od samoga početka. Dakle, želimo se držati načela subsidijarnosti i razmjernosti, odnosno proporcionalnosti i stoga mi podržavamo usvajanje ovog prijedloga e, u smislu proširenja elektroničkih usluga u okviru MOSS-a i u svjetlu revizija i uzimajući u obzir također e, i usklađivanje proračuna, želim skrenuti pozornost na prijedlog izvjestitelja da se da pristup samo relevantnim e, informacijama za potrebe statistike. Dakle, stoga je ključno ne nametati dodatne administrativne opterećenja zemljama članicama e, kod pribavljanja potrebnih podataka. Komunikacija između komisije i zemalja članica treba biti prikladna i učinkovita kako bi omogućila ostvarenje i to pravovremeno ostvarenje ciljeva direktive. Osim toga smatramo da je važno procijeniti može li se uredba primijeniti i e, ranije e, od 2021. Kada je riječ o reformi PDV-a, ovaj prijedlog predstavlja prvi korak u uvažavanju brzog razvoja u domeni digitalnih usluga. Propisi o PDV-u koji zahtijevaju dodatne troškove ne smiju predstavljati više u bliskoj budućnosti prepreku slobodnoj trgovini unutar Europske unije. Hvala i sada ćemo čuti izvjestitelju u sjeni za oba izvješća, budući da su ona slična i počinjemo sa ECR-om, gospodin Luke. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Isto tako smatram da je dobro da zajedno govorimo o ovim dvijema točkama. Ja sam već na prethodnim raspravama iznio svoje mišljenje i ne bih se htio ponavljati. Ja smatram da su oba izvješća dosta dobra, da ne postoji mnogo poteškoća koje trebamo riješiti, a i ovi amandmani koji su sada podneseni, po mom mišljenju, ne predstavljaju neke nesavladive prepreke i tu se slažem sa Venorom Langanom da ćemo sve to najvjerojatnije uspjeti riješiti u okviru jednog jedinog sastanka svjesnom u sjeni. Što se tiče praga za za um, porez na promet. Tu smatram da bi isto tako taj prag trebao biti niži nego što je danas e, postavljen. Dakle, onda se postavlja pitanje 35.000, 10.000 eura. O tome možemo razgovarati, to nije uklesano u kamenu i naravno da tu moramo malo e, vidjeti kako postići tu ravnotežu između dobog administrativnog opterećenja e, i malih srednjih poduzeća. sva poduzeća bi trebala dobiti jednak tretman u tom smislu i vjerujem da ćemo tu uspjeti dobro riješiti na sastanku o sjenim. Sjeni. Hvala. U ime liberala Vering, u ime Kore van Govorit ću ime Kora. Kore, hvala. Dakle, ovaj dokument će potaknuti razvoj jedinstvenog tržišta pojednostavljenjem pravila i olakšavanjem poslovanja gospodarskim subjektima. Izuzeće iz PDV-a za prodavatelje izvan Europske unije će se ukloniti i e, sustav se na jednom mjestu bit će nov standard. E, smatram da je prijedlog komisije dobar i da smo složni u tom smislu, no naglasiti da Određene posljedice po poštanski sektor i sektor dostave zahtijevaju našu pozornost i također prednosti posebnog sustava za prodaju robe na daljinu iz trećih zemalja usredotočuje se na porezne subjekte iz trećih zemalja i posrednike u najmanju ruku u poštanskom sektoru e, nova pravila za male isporuke vrijednosti do 150 eura će dovesti do povećanja administrativnih troškova. Osim toga, predlažem da se minimalni e, prag prometa E, poveća na 35 e, tisuća eura, što bi umanjilo učinke na poduzeća i također potrošače i bilo bi više u skladu sa sadašnjim postojećim praksama u zemljama članicama. Također, iščekujem sa zanimanjem e, nacrt kompromisnih amandmana i nadam se da ćemo usvojiti ovo zakonodavstvo bez odlaganja. A u točki devetoj kora kaže sljedeće. Dakle, kada je nacrt izvješća predstavljen prije ljeta, Iščekivala sam brzo primjenu ovog zakonodavstva koje bi trebalo imati značajne pozitivne učinke na priljev u proračun i koje bi trebalo smanjiti troškove poduzeća za više od 2 milijarde eura. Dakle, trebamo što prije usvojiti ovo zakonodavstvo. Osim amandmana koji je već predložio izvjestitelj, želim naglasiti prednosti ITA a u suzbijanju prijevara, recimo korištenjem eh, analize mreže za transakcije, a to je jedno sredstvo koje može dopuniti naše djelovanje. 2015. godine nizozemsko eh, predsjedništvo je predstavilo taj alat koji je razrađeno u Beneluxu i postignut je sporazum sa zemljama članicama o daljem razvoju ovog alata na europskoj razini važnost e, za poduzeća upotrebe ovog ciljanog alata je u tome da se tim, e, tu mogu smanjiti i prijevare u zemljama članicama i ja predlažem da se i dalje ispituje primjena ovog alata. I, e, i još jednom hvala na podnesenim amandmanima i nadam se još jednom da ćemo što prije usvojiti ovo zakonodavstvo. Hvala. Izvjestitelj u Sijeni u ime Gua je Paloma Lopez Bermejo i tu je Miguel Viegas kojih međutim nema i to nas e, dovodi do Molly Scott Cato, kaj to kaže izvjestitelj u Sijeni, ali je opet nema. U ime ENF-a Barbara Kappel koje također nema. Nitko se dalje nije javio za riječ. I stoga se možemo opet vratiti na početak, odnosno na našeg izvjestitelja gospodina Ivana. Hvala. Pa zamisao je vrlo jednostavna. Ne trebamo raspravljati o nekim osjetljivim pitanjima, tako da sam čvrsto uvjeren da ćemo na sastanku izvjestitelja o Sjeni u Strasburu riješiti sve probleme. I izvješće naići na odobravanje sviju. Dakle, nema osjetljivih pitanja o kojima treba razgovarati, tako da sam siguran da ćemo uskoro moći izraditi vrlo dobro izvješće. Hvala. Ludek, pa nemam više što dodati. Dobro, brzo smo to odradili i prema našem dnevnom redu. Izvjestitelj za sljedeću točku dnevnog reda je naš predsjednik Roberto Gualteri, kojeg međutim nema i stoga ćemo ga pričekati do 11.30, dakle stanka do 11.30 minuta. Hvala <laughs>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

Hvala Hvala Hvala Hvala hello everybody. The latest Naš izvjestitelj je još na putu, ali još nije pristigao u zgradu parlamenta, tako da možemo nastaviti sastanak sa točkom e, broj 7, prilagodba pravnih akata iz područja pravosuđa o korištenju regularnog postupka s kontrolom članku 290. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Imamo 102 amandmana koje je podnio izvjestitelj. Ostali članovi nisu podnijeli nikakve amandmane. Izvjestitelj je naznačio da će uključiti se amandmane iz odbora Ekonu i ostalih odbora u svoje izvješća. Ekon prvi puta primjenjuje ovaj postupak sukladno novom članku poslovniku, e, poslovnika 53.4, što znači da se ne razmatra nacrt mišljenja, nego svi amandmani i oni izvjestitelji se podnose istovremeno. Komisija prerađuje prethodne mjere koje su se odnosile na delegirane i provedbene akte u skladu sa člancima 290. i 291. ugovora. Među tome je 13 akata koji su u nadležnosti odbora EKON, koji se odnose na statistiku, međunarodne računovodstvene standarde i također međunarodne sporazume. Većina amandmana nastoji poboljšati formulaciju i područje primjene ovlasti tako da će komisija dobiti određenu pouku u boljoj formulaciji zakonodavstva i u skladu sa zakonodavstvom i ovlastima parlamenta. Amandmani 32. i 37. pretvaraju provedbene akte u delegirane, a amandmani 95, 98 do 100 uklanjaju mogućnost hitnog postupka i ovlaštenja za izmjene koje se odnose na razvoj na tržištu koji e, nisu korišteni prethodno u prošlosti. Evo, to je ono što imam reći u ime predsjednika. Evo, obraćam se izvjestiteljima u sjeni. tu je Sirpa, dakle Sirpa imaš riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Stajalište izvjestitelja je dobro razrađeno i ja nemam nikakvih daljnjih niti prijedloga amandmana niti komentara. E, hvala. Želi li komisija podijeliti svoje stajalište s nama o svakom pojedinom od 102 amandmana? Gospodin Klajs. Da, e, nažalost ima ih samo stotinu i dva. No, šalu na stranu želim e, kratko reagirati na opće napomene koje je iznio izvjestitelj u, svojem nacrtu mišljenja želim e, podsjetiti na prijedlog komisije sukladno kojem treba uskladiti ukupno 168 osnovnih akata sa Lisabonskim ugovorom, a određeni broj tih akata je u nadležnosti ovog odbora. Već smo 2013. učinili E, pokušaj u tom e, smislu, no to je propalo zbog oporbe u vijeću. A sada imamo drugi pokušaj i predlažemo drugi zakonodavni postupak, odnosno želimo izmijeniti svaki od temeljnih akata pojedinačno i zbog toga ćemo s vama i sa vijećem e, raspravljati pojedinačno o svakom amandmanu. Razmotrili smo amandmane izvjestitelja i stoga želim e, samo reagirati na dva ili tri. Koliko vidim, izvjestitelj je, odnosno komisija je u svojem prijedlogu predložila sukladno stalnoj praksi neodređeno trajanje ovlasti. Izvjestitelj stalno mijenja to neodređeno trajanje na rok od pet godina s mogućnošću produljenja prema izvješću komisije. Komisija smatra da to nije nužno potrebno. Parlament i vijeće u svakom trenutku naime imaju pravo dokinuti te ovlasti a također imamo posvećeno iskustvo sa tim ovlastima, ne uvodimo nikakve nove ovlasti, tako da se tu ne nalazimo u neistraženom području. Druga napomena se odnosi na obvezu izvješćivanja za sve ovlasti i za sve sektore, što bi međutim e, znatno administrativno opteretilo komisiju. I još sljedeća napomena je ta da uskoro ćemo osnovati registar za delegirane akte krajem ove godine koji će omogućiti potpuno transparentnost i uvid u sve delegirane akte i njihove postupovne faze tako da bismo zamolili da se ovaj rok od pet godina koristi na vrlo selektivan način kada je to opravdano, a ne za sve. I osim toga čini se da gospodin Gualtieri se zalaže za eh, roku podnošenja prigovora od tri mjeseca sa mogućnošću produljenja od daljnja tri mjeseca. No, sadašnja je praksa ta da je to dva mjeseca plus još dva mjeseca, a u području djelovanja ekona u nekim e, slučajevima zakonodavstva za financijska tržišta to je 3 plus 3, ali bismo vas također zamolili da to ne primjenjujete na sve slučajeve, nego da se sve razmotri od slučaja do slučaja. Evo, imamo još jedan amandman, mislim da je to amandman 99. I na njega bih se htio kratko osvrnuti, odnosno izvjestitelj predlaže ukidanje posvećih oblasti iz temeljnih akata na temelju činjenice da to nije baš jasno sročeno i da se ta ovlast u prošlosti nije koristila. No, ta činjenica sama po sebi nije razlog za ukidanje tih ovlasti, one bi još mogle poslužiti u budućnosti, a mi smo spremni razmotriti mijenjanje načina na koji je to sročeno radi umjesto brisanja, odnosno ukidanja dotične ovlasti. Hvala, toliko od nas. Hvala e, i također cijenimo to što niste iznijeli mišljenje za svake od 102 amandmana. Sada izvjestitelj u sjeni zelenih je e, pristigao. Pozdravljamo ga i nadamo se da je imao krasno ljeto, a sada ćemo mu dati riječ. Hvala, da, je. Proveo sam lijepo ljeto, čekao sam našeg predsjednika da pristigne vani, ali nije još stigao. Ja sam pripremio vrlo dugačak govor kojim e, sam htio zahvaliti predsjedniku na njegovom radu. Ne, evo, šalu na stranu, želim samo se složiti s onime što je prije rekla Sirpa, odnosno da podržavamo izvjestitelja, odnosno predsjednika i čestitamo mu na izvrsno obavljenom poslu i podržavamo sva 102 amandmana ovakva kakva jesu i nadam se da ćete vi prenijeti našu poruku predsjedniku. Naravno, odmah ćemo mu reći, odmah ćemo mu prenijeti tu važnu informaciju da ime, ima punu potporu svih izvjestitelja u sjeni koji su prisutni. Dakle, glasovanje će biti 25.9. Juri još nije odredio datum za glasovanje, ali mi ćemo u svakom slučaju to razmotriti prije glasovanja u odboru Juri. Hvala vam svima. E, prekidamo do 15 sati kada ćemo govoriti o osnovici poreza na dobit e, i konsolidiranoj osnovici poreza na dobit. Hvala vam.